kolegica Marek Jožev Grobarčik i David Bodan Jakijević izabrani su u poljsku vladu. Čestitam kolegici i e, kolegi na tom imenovanju. E, parlament ovime konstatira da e, su mjesta ovih dvaju kolega upražnjena u skladu sa poslovnikom od 16. studenog. Osim